Um, Hvala lijepo kolege. A sada ćemo nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda. A to će biti privremeno izvješće gospođe Makovej o uredu Europskog javnog tužitelja. Ja sada na četiri minute dajem riječ gospođi Makovej.